Otvaram zasjedanje, nastavak zasjedanja Europskog parlamenta koje je prekinuto 2.3.2017. Dragi kolege, prije nego što započnemo zasjedanje, htio bih izraziti sučut obitelji